davanja naših sredstava prema režimu i teroristima. Nema obnove sve dok e, se ne pokrene politički proces. Uvaženi zastupnici, nadalje ćemo primjenjivati sankcije Europske unije koje ciljaju pojedince i subjekte koji su povezane s režimom i odgovorne za represiju. E, prema sirijskom narodu. Kao što sam već rekao, sukob u Siriji je geopolitička borba. Europska unija ima odgovornost zaštititi sirijski narod i naše interese. Iako je to teško, moramo ustručiti napore kako bismo vidjeli koji su zajednički interesi drugih važnih međunarodnih aktera E, SAD, Rusija, Turska, možda i drugi. Možda ćemo imati priliku um, dobiti ažurne informacije o stanju u ovoj zemlji. Hvala. Puno vam hvala. A sada u ime EPPA riječ ima gospođa Mihajla Štojdrova na minutu i pol. Izvolite. Hvala. Uvaženi visoki predstavniče, zahvaljujem se na ovom izvještaju vi ste govorili o ratu u Siriji koji traje već devet godina i da je to veliko žarište sukoba i da će na koncu Asad vjerojatno uspjeti ojačati svoju moć. Njegovi protivnici bježe, ne mogu prijeći tursku granicu koja je zatvorena i tu se nalazi oko milijun ljudi. Slažem se s time da Europska unija mora pomoći tim ljudima i pružiti im humanitarnu pomoć. Ja apeliram na to da pokrenemo projekte ovim područjima pogođenima sukoba, sukobima i e, oko oko 70% e, izbjeglica su upravo djece. Moramo pružiti pomoć djeci, moramo im e, otvoriti škole u izbjegličkim kampovima. To nije jednostavno, ali moramo to učiniti kako ne bi izgubili izglede u budućnosti. Trenutačno sudbina Idliba ovisi o pregovorima između Damaska, Moskve, Ankare i SAD-a. Pa me zanima koju ulogu će zauzeti Europska unija pri tome vi ste spomenuli s pravom i ulogu Ujedinjenih naroda, no mislim da dugoročno rješenje možemo iznaći samo u okviru Ujedinjenih naroda. Sankcije i humanitarna pomoć će pridonijeti, ali apeliram na vas na to da Europska unija preuzme jaču ulogu u iznalaženju dugoročnog rješenja. Puno hvala, a sada u ime SND-a gospođa Kati Piri na minutu ima riječ. Izvolite. Hvala. Naslov današnje rasprave, to je aktualno sigurnosno stanje u Siriji, je ironično. Stvarnost je takva da sigurnosti u Siriji nema, nema sigurnosti niti za milijune civila <clears throat> koje su sada u Idlipu primjerice bombardirani i izgladnjivani, nego samo ima uništavanje i smrt za sve one koji su završili bolnicama, koje su ubijeni, za 700 tisuća izbjeglica, za sve one koji nemaju odjeću, nemaju hranu i nemaju kamo otići. Sirijski režim i ruski, iranski pomagači koriste svoje nehomane taktike, ciljajući na civila i bolnice i izravno krše humanitarno pravo. Kolege, nadam se da ćemo jednog dana vidjeti Bašara Sada u mom gradu, u Hagu. Tako da bi barem neka pravda mogla se ponuditi patnji milijuna Sirijaca. Hvala. Hvala zastupnica Vautmans, minuta i pol. Hvala kolege, gospodine Borej. Od 2018. znamo da je Italija pod velikim pritiskom i također ondje se pruža otpor. A Amerika je napustila Sirice, a što je učinila Europa? Budimo iskreni, Europa nikada nije uspjela niti ništa učiniti da bi pomogla demokratskom otporu. Završili smo ovom proksi sukobu između Rusije i Turske gdje milijuni izbjeglica su prisutni na sve strane, a pitanje što Europa može, što Europa mora učiniti, očito lakše postaviti nego na njega dati odgovor. Europa mora biti iskrena. Putinu, Erdoanu smo dali otvorene ruke, a sada se nalazimo u neugodnom položaju. I budimo jasni da ono čemu smo pogrešili je činjenica da je vijeće bilo podijeljeno. Francuska vlada je pokušavala približiti se Asadu, ne kritiziram Francuze za to, već europljani kako nisu uspjeli stvarati jedinstvo. Europa može doprinijeti ovome ako imamo zajedničku strategiju, a vrijeme nam izmiče. I Turska i Izrael imaju razloge da a sada. Dakle, gospodine Bre, Europa mora ponuditi novi plan i to vrlo brzo i mislim da je najvažniji cilj prekid vatre. Žene i djeca na to imaju pravo. U ime ideja zastupnik Marijani, minuta i pol. Hvala gospođo predsjedavajuća. Europska unija drže se radikalnih stajališta o ovom sukobu. S jedne strane su pobunjenici, a s druge strane su oni koji su loši, a to je sirijski e, režim. Tu su i islamističke skupine. U slučaju e, pobune e, može doći do napada na kršćane, na manjine, na Francusku ima tu puno takvih skupina. Europska, dakle UN je poslao plave kacige. U svakom slučaju, prošli tjedan su se određene skupine pronaš, sasla sa džaja islamom koji su terorizirali Marsej. Rekao bih da treba zadržati džihadiste u Idlibu. Podsjećam na rečenicu iz izvješća e, Vijeća sigurnosti. Idlib je sada najveće sjedište e, islamista, odnosno džihadista i stranih boraca. Gdje ih preuzeti u Europi? E, ako su to krasni pobunjenici, a nitko ih ne želi u svakom slučaju trebamo preuzeti kontrolu e, nad teritorijem svojih država. Grupi Zielonych, Wolne Przymierze, Europejskie... Hvala ime zelenih, zastupnik Neumann, jedna minuta, zastupnica Neumann. Nakon Idliba u Idlib su pobjegli svi oni koji nisu uspjeli napustiti Siriju. Tamo je 3 milijuna ljudi zbog posredničkog rata koji se vodi na teret najslabijih. Bombardirane su škole, bolnice. Ono što se događa u Idlibu to je vrlo okrutno. Vrlo je važno da pružimo humanitarnu pomoć, ali možemo učiniti i više. Moramo se diplomatskim kanalima založiti za postizanje mira i moramo također pružiti pomoć najslabijima i izvući ih iz Idliba. Gospodine Borel, koja politička rješenja predviđate? Vrlo je važno da poduzmemo male korake koji su u našoj moći kako bi stali na kraj ovoj okrutnoj situaciji u Idlibu i nadam se da ćemo u ponedeljak učiniti jedan veliki korak unaprijed. Puno hvala. Hvala lijepo u ime ECR, zastupnik Džembacki, jedna minuta. Hvala lijepo. Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, Gospodine visoki predstavniče, čujem pitanje što Europa može učiniti i zbog čega to ne učini. Znate da se ništa da ništa ne možete učiniti sami i nitko iz vaših vlada ništa neće učiniti dok ne dok zatvarate oči pred diktatorima protiv Erdogana, drugima prodajete oružje. Mislite možda da su oni umjereni islamisti, no nećete ništa moći učiniti osim toga da s njima raspravljate i gubite na taj način vrijeme. Naime, kolege, znate da umjereni islamisti odsjecaju glave kršćana. A oni koje vaše vlade financiraju zapravo su izdajice i morate shvatiti uskoro da nećete moći učiniti ništa. U ime Guje Engela, zastupnik Georgiju, jedna minuta. Gospodine Bordel, ne trebamo ovdje Poncija Pilata jer tragedija u Siriji je već neopisiva svaki novi događaj je sve sramotniji. Posljednje poglavlje se odvija u Idlibu, ondje smo imali 700 tisuća 700 sirijskih studenta, ko, studenta koji su otele sile koje podržava Turska. A drugi padaju u tu spiralu gdje se pridružuju terorističkim organizacijama. Treći pak traže utočište. Situacija je užasna. Gospodin Taib Erdogan je otvorio vrata pakla. Ne govorimo samo o brojkama, već o ljudskim životima, djeci, dojenčadi, ženama, djeci koje imaju neku budućnost koja ne bi trebala biti uništena. Europu se sudi prema onome što se događa u Siriji. To je istočno zemlje. I to je ono prema čemu se Europa sudi. Moramo shvatiti da su osmišljavaju džavolje planovi koji stvaraju užas koji vidimo. Zastupnik Santos u ime SID jedna minuta. Zastupnica. Hvala. Nekih šest tisuća raseljenih u svega proteklih par mjeseci su dramatične statistike događaju u Siriji. Ondje je užasavajuća humanitarna kriza ženu, zemlju uništava devet godina sukoba, a oni koji su preživjeli su prošli užasne patnje. Napada se civilno stanovništvo kao i ključnu infrastrukturnu usprkos neprestanim pozivima na obustavu sile raseljeni, nemaju skloništa, niti osnovne potrebe zadovoljene i mi moramo nastaviti pružati humanitarnu pomoć stanovništvu. Također moramo poduzeti nužne korake da se pobrinemo da dođe do održivog sporazuma u skladu sa odlukom vijeća UN-a. Dakle, Zatraženo je da se stvore humanitarni koridori i da se dopusti humanitarnim udrugama da dođu stanovništva, a mene sada zanima kakva je reakcija na to. Hvala lijepo. Jedna minuta za gospodina u ime Renew. Hvala. Od veljače 2019. Vi ste to spominjali, gospodine Borel, je se suko ponovno rasplamsao jedan milijun raseljenih i dame i gospodo Idlib se gotovo svakodnevno bombardira od strane režima eh, uz potporu ruskih zračnih snaga. Eh, strahuje se da će se situacija, da će situacija dalje eskalirati i da će doći do vojnog sukoba između Sirije i Turske. Od prosinca je puno ljudi pobjeglo preko 5000 i 80% su žene i djeca. Od tada Dakle, sukob traje već 9 godina i u tom razdoblju je ubijeno 400 tisuća ljudi, a među njima 22.000 tisuće djece. Mi se moramo založiti za prekid sukoba, moramo iznaći političko rješenje, to je rekao i gospodin Borel, ali što će to biti konkretno? Da li će to biti misija Ujedinjenih naroda? Isto tako moramo preuzeti odgovornost prema Kurdima. To je naša moralna odgovornost. Puno hvala. Hvala lijepo. Zastupnik David, jedna minuta u ime ideja. Puno hvala. Da, govorimo o Siriji, a glavni problem je i moć Turske. Europska unija je slaba i korumpirana zato što u Europskoj uniji transnacionalni koncerni imaju glavnu riječ, a oni u Turskoj imaju velika ulaganja i stoga Europska unija se nalazi u slabijoj poziciji i nije u stanju izreći e, sankcije nad Turskom. Iako je to učinila u slučaju Sirije, dakle Europska unija je pružila Turskoj, odnosno obustavila je Turskoj predpristupnu pomoć, ali s druge strane financira Tursku kako bi zatvorila granicu prema Europskoj uniji. Turska je e, prognala preko milijun kurda i kršćana iz sirijskih područja, a Europska unija čak nije ni u stanju pobrinuti se za samu sebe i spriječiti da Turska krade plin na sjeveru Cipra. Puno hvala, a sada gospođa Stivsa na jednu minutu, izvolite. Ovaj sukob je ubio skoro 400 tisuća ljudi od 2011. Ovo je rovovski sukob suprostavljenih strana, zašto moramo pronaći rješenje patnja sirijskog stanovništva i opasnost dugoročne stabilnosti predugo su već prevelike. Europska unija države članice omogućile su preko 18 milijardi pomoći, a vijeće ima ciljene sankcije. No, to su samo flasteri na otvoreno rano. Europska unija, SAD i drugi međunarodni dionici moraju činiti sve što mogu kako bi dovali do deeskalacije i odmrzavanja ovog sukoba kako bi moglo doći do prekida vatre i kako bi se održao krhki mir. Utjecaj Europske unije bit će smanjen ukoliko ona ne može govoriti zajedničkim jednim glasom i na razini Europske unije i na razini NATO-a. Ne postoje više elegantna rješenja, samo hitna potreba za pragmatizmom i diplomatskom odličnošću. Učinimo to. Hvala vam lijepo. Zastupnik Willemsen u ime Guengela na jednu minutu, izvalite. Ovo je započelo kao ustanak protiv brutalne diktature, no Asadov režim je na to reagirao ekstremnom oprezijom i Europa također nije pružila podršku. Sada je Sirija postala poprište borbe regionalnih i lokalnih velikih moći. Turski predsjednik Erdogan koristi islamističku paravojsku kako bi provela čišćenje istočne Sirije, a Putin koristi, koristi Asadov režim zbog međunarodnog kršenja prava. Gospodine Bordel, Europska unija treba podržati kurde i demokratske sile u njihovoj borbi protiv Daesha i sada, pa prepoznajmo situaciju kakva jest i uvedimo sankcije protiv Erdoana dok ne prestane s ovom invazijom i uvedimo tu mirovne sile Europske unije na sjever kako bismo se pobrinuli da ljudi ondje budu sprečeni etničkog čišćenja. Vrijeme je gospodine Borela, da djelujemo. Jest pitanje do pana proše Proszę Prihvaćate li plavi karton? plavi karton je postavljen, prihvaćate li ga? Gospodin Mikolas ima plavi karton. Gospodin Volas, izvalite. Hvala vam lijepo. samo bih posljednog govornika volio pitati ne prihvaćali ulogu koju Europska unija, SAD, Saudijska Arabija i Emirati su igrali u destabilizaciji ove regije. Ne prihvaćali to da je ovo rat do kojeg je došlo zbog uplitanja ovih sila. Čihadisti žele destabilizirati Siriju, je smiješno reći da se Kurdi bore protiv Sirije. Oni imaju dovoljno problema sa Turskom, nemaju ništa sa Asadom. Europska unija ima krv na svojim rukama. Hvala vam lijepo. Gospodin Willemsen, odgovor. Geopolitički interesi u Siriji su jedna stvarno, kao što svi znamo, došlo do mirnih prosvjeda stotina tisuća civila koji su tražili slobodu, demokraciju,

Pozivam vas sve da pogledate e, kakve video snimke su e, objavljene na internetu. Vidite ljude koji se zabavljaju loptajući se glavama koje su odrubili svojim e, neprijateljima. I sve se to događa e, sada kada su navodno dijelovi zemlje oslobođeni. E, gledamo to mirno kao što smo gledali i ono što su činili oni koje su nove snage koje su ušle u Siriju navodno pobjedile. Dozvolite da vam kažem koliko me je sram, koliko sam zgrožen. Tražim od vas da nikada, ali nikada e, ne pristanete na normalizaciju pod Asadovim režimom. Nemojmo zaboraviti tko su krnici, nemojmo zaboraviti da je Asadovo mjesto pred Međunarodnim kaznenim sudom. Dame i gospodo, imamo osam govornika koji su se javili za spontano javljanje za riječ. Molim vas, e, budimo disciplinirani. Svaki govornik ima minutu. Gospodin Basesku je prvi. Izvolite. Hvala. Kada govorimo o Siriji, važno je shvatiti da je Europska unija prošla kroz niz faza. Kao prvo, Europska unija najprije je željela da Bashar al-Assad jednostavno e, padne i željela je njegovu e, glavu na pladnju. Međutim, prošlo je nekoliko godina pa su rekli ne, ne želimo njegovu glavu na pladnju, želimo da završi pred sudom i želimo izbore u Siriji. To je jednostavno jedan nedostatak dosljednosti i mi cijelo vrijeme oklijevamo, Europska unija oklijeva, nismo bili spremni intervenirati, a sada se žalimo na situaciju u Siriji. Sirija će biti pod ruskom kontrolom, to je istina. Možemo vidjeti da Turska ulazi u sjevernu Siriju. Svaka bi država to učinila da zaštiti svoje granice. Dragi kolege, tako dugo dok nismo u stanju shvatiti da ako želimo biti sastavnim dijelom donesene odluke moramo aktivno sudjelovati, možemo samo plakati nad katastrofom u Siriji. Ili ćemo intervenirati ili podržati Francuze koji žele intervenirati ili ako ne interveniramo trebamo se prestati izgražati jer nismo učinili što je potrebno. Hvala. Sljedeći govornik. Gospodina Ruiz vez minutu, izvolite. Želimo svima dati priliku koji su se javili za riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Visoki predstavniče, Hvala vam na doprinos u ovoj raspravi. Ja neću govoriti o smrti, o stravičnim e, zločinima. Moji su kolege već u više navrata to spomenuli u ovome domu. Naravno, vjerujemo da je važno da se jamči pristup humanitarnoj pomoći. A istovremeno prepoznajemo da je ovo situacija u kojoj je vrlo teško intervenirati na praktičan način. Pogledamo li kakva je situacija, vidimo da je E, primjerice u Libiji e, proglašen embargo na oružje i da smo tu uistinu bili kao jedan. Kada govorimo o Siriji, mislim da je sasvim jasno da oni imaju pristup oružju i municiji. Postavlja se pitanje je li moguće i njima nametnuti e, embargo, odnosno je li to moguće učiniti Asadovom režimu. Hvala, gospodin Miller, minutu, izvolite. Hvala lijepa, Promatramo vrlo dramatičan razvoj situacije. Kao prvo pred nama se otvara jedna humanitarna kriza, milijuni izbjeglica bježe od rata, odlaze u Tursku, a kao što znamo zaustavljaju se i na granici uz koju kambiraju. Kao drugo, vidimo tursku invaziju na Siriju koju vam nije spriječena ni na koji način, a isto tako sprečava dotok humanitarne pomoći. I kao treće, imamo prilike vidjeti da Turska naoružava nasljednike Al-Kaide. S obzirom na to da se neprestano spominje Turska, mislim da je ovo dobra prilika da EU Europska unija izvrši pritisak na Tursku kroz pregovore. Također, Moramo se opirati bilo kakvom pokušaju progona Kurda te spriječiti e, bilo kakve e, stravične zločine ili pokolj e, terorista koje naoružavaju iz Turske ili drugih zemalja. Hvala. Gospodin Maurides. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja bih želio nešto pojasniti. Ne divim se Asadovom režimu. E, njegove su ruke okrvavljene. Ali s obzirom na neke stvari koje smo čuli, bojim se da je došlo do zabune. Ja sam mislio da smo jednoglasni, da je cilj zapadnog svijeta, civiliziranog svijeta neutralizirati islamističku državu, drugim riječima džihadiste. Netko je to trebao reći javno. Ali postavimo pitanje, tko financira džihadiste? Tko šalje vojsku koja i dalje kolje na terenu? Tko godinama financira te ljude? Postoji ime, novi sultan u Ankari. On je taj koji ih plaća. Zove se eh, Erdogan. I to je veliki problem s kojim se suočavamo. Oni od nas koji su to spominjali ne čine to zato što su oprostili Asadove zločine, već zato što se usudimo, usudimo se reći istinu, zato što vjerujemo u europske vrijednosti. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospođa Kempa, izvolite. Hvala. Visoki predstavniče, slažem se s onime što ste rekli na samome početku. U Siriji, a isto tako i u susjednim zemljama, suočavamo se s humanitarnom katastrofom. Nekih deset tisuća siročadi traži hitnu, trenutačnu pomoć. Moja zemlja sudjeluje aktivno u to da im se pomogne i nastojimo više sredstava usmjeriti u humanitarnu pomoć Libanonu, Jordanu i Siriji. Ovo što ste rekli je izuzetno važno, ali Europska unija je najveći donator i to moramo imati na umu. Imamo informacije također da je od oko pola milijuna kršćana u Siriji ostalo samo 200 tisuća. Situacija je dramatična, trebamo dati e, podršku nevladinim udrugama, misionarima i crkvenim organizacijama, ljudima koji su spremni pružiti pomoć ljudima, pomoći djeci koji ih obskrbljuju lijekovima. sad je već dobio rat, nemojmo dozvoliti da se cijela situacija e, pretvori u katastrofu. Hvala, sada dajem riječ gospođi Sandri Pereira. Hvala vam Ova e, se debata sada ova se debata sada i povlači zato što e, e, druga strana e, preuzima kontrolu nad teritorijem. Rasprava Današnja rasprava vezana za ulazak turskog vojnog konvoja i vezana je za raketne napade od strane Izraela. Dakle, treba dovesti u pitanje legitimnost sirijskih vlasti i E, okupirati to e, geostrateški važno područje. Interesi su međutim protiv ljudskih prava i to se ovdje mora naglasiti. Rješenje u rješenje ovog dakle rješenje ovog sukoba leži u, e, u garantiranju suvereniteta teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije. Hvala. Sada gospodin Juvalas minutu. Hvala lijepa. Sirijska vojska napreduje. Napreduje e, protiv e, džihadističkih snaga u Idlibu koje financira Turska. Pronalazi se čitave hrpe oružja američkog podrijetla kako džihadisti bježe. Ti genocidni fanatici dobili su obuku, logističku potporu i oružje od Amerike, Britanije, Francuske, Turske, Saudijske Arabije i to sve u sklopu Obaminog programa Sycamore. To je program koji je trajao sedam godina, a doveo je do stotina tisuća mrtvih, e, to su smrti koje nisu bile potrebne. Europska unija ne traži bilo kakva ograničenja kada se radi o razoružavanju u provinciji Idlib prije slanja humanitarne pomoći. Zašto ih oni koji su pustili te džihadiste u to područje jednostavno ne uzmu natrag? Sada ih više ne žele. Hvala. A sada gospođa Nani. Hvala. Nema nikakve sumnje da sirijski narod pati već devet godina i više. Zbog čega je došlo do toga? Zbog nezadovoljstva Asadovom vladom. Ali ta, to nezadovoljstvo postalo je taoc e, međunarodnih e, aktera i krenulo se u rušenje režima. Džihadisti su iz Turske došli u Siriju i ponovno pokušali vratiti područja nad onim eh, nad kojima je vlada preuzela kontrolu neki od njih e, su odlučili pristati uz vladu kako su vladine snage napredovale, a neki su odlučili jednostavno otići u Idlib i tamo se ukotviti. Govorimo o stranim borcima koji su došli iz drugih zemalja i nismo ih spremni prihvatiti, iako su iz nekih naših zemalja i očekujemo da se s njima nosi sirijska vlada. Ako želimo osigurati mir u toj zemlji, onda Europska unija mora preuzeti svoju odgovornost za tu katastrofu i mora e, pomoći da se suzbije jačanje džihadista. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Borelu Fontelu, visokom predstavniku. Izvolite. Hvala vam lijepa, poštovana predsjedateljice. Hvala svima, svim zastupnicima Europskog parlamenta koji su sudjelovali u ovoj debati. Mogu vam samo reći da e, shvaćam e, i razumijem vašu frustraciju koju sam osjetio kroz cijeli niz vaših izlaganja, jer kriza u Siriji je istina takva e, da je se Europska unija pokazala bezmoć, nemoćnom. Dakle, uvijek se govori o tome što se mora i mora i mora, što bi oni trebali učiniti. Je, to sve stoji. Međutim, s, kojom, s kojim mandatom, s kojom ovlašću i s, kojim, s kojom snagom mi možemo inzistirati na tome. Dugo vremena se govorilo da nema vojnog rješenja, a na kraju se pokazalo da je to ima vojnog rješenja za konflikt u Siriji. A tko je Eh, iskoristio vojno rješenje onaj tko tim rješenjem raspolaže. A Europa nije u takvoj situaciji. Stoga ćemo nastaviti na sve apelirati da obustave napade na civilno stanovništvo, da omoguće pristup humanitarnim snagama, da se pridržavaju nekih pravila eh, humanitarnog eh, međunarodnog prava koje štiti civile ali naravno da svi mi znamo da je to jedna načelna izjava koja nema nikakvu snagu provedbe i koja se suočava sa ovom stvarnošću. Ono što se dogodilo u Siriji velika je lekcija za Europu i velika je lekcija za ono što želimo postati. A ako to zaista želimo postati, onda moramo poduzeti mjere e, i sredstva koja su za to nužna. Ono što je sigurno je da ćemo i dalje zasjedati u ovom obliku kako bismo i dalje govorili što treba i što valja činiti. Hvala vam. Ovime završavamo raspravu o ovoj temi. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je usmeno pitanje za komisiju, nova sveobuhvatna strategija EU-a i Afrike. Želim podsjetiti sve zastupnike i zastupnice da za sudjelovanje u spontanom javljanju za riječ ili za korištenje plavih kartona e, mogu se prijaviti ili elektroničkim putem ili na uobičajeni tradicionalni način. Za početak dajem riječ autoru e, pitanja, gospodinu Tobeu, koji je predsjednik odbora za razvoj. Gospođo predsjednice, Sveobuhvatna strategija EU-a i Afrike jest prilika. Prilika koja se otvorila za toliko potreban novi početak u odnosima EU-a i Afrike. Obećajmo jedni drugima danas ovdje da ćemo pokušati nadići riječi dobre namjere i prijeći na konkretna djela budimo strateški orijentirani, orijentirani na aktivnosti i prestanimo gubiti vrijeme. Nova strategija mora prepoznati snagu i potencijal na afričkom kontinentu u afričkom gospodarstvu. To je u strateškom interesu i EU-a i naših afričkih partnera, a također je i potpora provedbi održivih razvojnih ciljeva. Da bi e, strategija EU-a i Afrike bila uspješna, vjerujem da su bitne tri stvari. Kao prvo, jasna vizija krajnjeg rezultata i konkretni plan da se iskoristi obuhvatni pristup sa svim instrumentima koje imamo na raspolaganju. Kao drugo, svjesnost o tome što se može dobiti ako uspijemo osnažiti naše partnerstvo i što je na kocki ako u tome ne uspijemo. I kao treće, definiranje kako bolje iskoristiti instrumente koje imamo na raspolaganju e, i kako to učiniti na djelotvorniji način te na koji način komisija može bolje koordinirati sve institucije EU-a i države članice u tom smislu. Čitav je tu niz prilika, gospodarski rast, zapošljavanje, trgovinska razmjena. Također tu su i izazovi, klimatske promjene, siromaštvo, sukobi i nezakonite migracije. Visoki rast e, broja stanovnika u Africi također znači da će se nastaviti povećavati i siromaštvo. 2030. godine očekuje se da će globalno siromaštvo biti gotovo isključivo e, ukotvljeno u Africi. Zemlje će se suočavati s visokom stopom siromaštva i visokom razinom nezaposlenosti. U ime Odbora za razvoj podnio sam niz pitanja komisiji. Nadam se da danas možemo dobiti jasne odgovore na ta pitanja. Kao prvo, kako strategija djelotvorno doprinosi provedbi održivih razvojnih ciljeva i e, iskorjenjivanju siromaštva, koje mjere, koje mehanizmi će biti provedeni u praksi. Drugo, koliko dobro nova sveobuhvatna strategija daje doprinos ostvarivanju zajedničkih ciljeva obje strane u smislu dobrog upravljanja, zaštite ljudskih prava, borbe protiv nejednakosti, borbe protiv klimatskih promjena i tako dalje. Treće, kako će komisija osigurati uključivanje velikog broja dionika poput nacionalnih parlamenata, vlada, lokalnih vlasti, privatnog sektora, organizacija civilnog društva u osmišljavanju strategije. Četvrto, dozvolite također da izrazim određene dvojbe u vezi s potencijalnim preklapanjima. Kada govorim o održivim razvojnim ciljevima, onda je naravno Afrika prioritet, a isto tako i budući e, sporazum o partnerstvu. Kako će se komisija pobrinuti da se osigura dosljednost i da se izbjegne rizik da se ide dva put po istom poslu i da se preklapaju strateški okviri? I zaključno, koherentnost u razvojnoj politici nešto je što je u obvezama u našim ugovorima i krajnje je vrijeme da e, postignemo rezultate vezano uz tu preuzetu obvezu. Mene stoga zanima kako ćete se pobrinuti da u samu strategiju uključite tu koherentnost u razvojnoj politici. I na kraju kolege iz odbora za razvoj vesele se zajedničkom radu s komisijom Pred nama je ogromna zadaća, ali isto tako i ogromne prilike. Krenimo zajednički na posao. Hvala. U ime komisije dajem riječ gospođi Uti Urpilanen. Izvolite, gospođo povjerenice. Gospođo predsjednice, zastupnici i zastupnice, na samome početku želim vam reći hvala što ste me pozvali da raspravljamo o ovakvoj prekretnici u odnosima između EU-a i Afrike, o novoj sveobuhvatnoj strategiji. Tijekom svojeg saslušanja ja sam već rekla da sam spremna učiniti sve što je u mojoj moći kako bih produbila suradnju između Komisije i Europskog parlamenta. I upravo zato drago mi je što imam prilike danas s vama razmijeniti mišljenje o ovoj temi. Mislim da nema prikladnije teme za moj prvi nastup u ovom domu od rasprave o odnosima sa afričkim kontinentom. Cijenim vaše iskustvo, znanje i stajališta i vjerujem da su važni za ovakvu temu. Predsjednica von der Leyen i ja smo svoje prvo putovanje izvan Europe organizirale u Afriku. Vidjeli smo kontinent mladosti koji puca od samouvjerenosti prepun potencijala i vrlo atraktivan globalnim akterima. Vidjeli smo partnera koji traži pozitivniji angažman s naše strane. Već smo popločali put za promjenu u savezu između EU-a i Afrike koji bi trebao omogućiti održivi razvoj investicije uz potporu vanjskog investicijskog plana za održivo investiranje u vrlo kratkom vremenskom roku. Ostvarili smo opipljiv napredak. Sada možemo dodatno iskoristiti ta postignuća i otići korak dalje. Vrijeme je za novo poglavlje, novo poglavlje koje će donijeti stvarnu promjenu u našim odnosima. Da bi do te promjene došlo, trebamo novu sveobuhvatnu strategiju. Ta strategija koja daje potporu potencijalu Afrike, političkom, eh, ekonomskom, upravljačkom i tako dalje, treba osigurati otpornost i snagu Afrike. Ta strategija treba osigurati da u Africi postoji svjesnost o preuzetim obvezama i osjećaj vlasništva nad preuzetim obvezama. To je nešto što bi trebalo uistinu ostvariti ambiciozne ciljeve zelenoga plana Europske unije i političke i strateške ambicije novog saziva komisije. 2017. godine smo uspostavili temelje koji su i danas valjani. Naš pristup nije da mijenjamo smjer, već da osnažimo dinamiku kako bismo postigli bolje rezultate. Obuhvatna narav strategije osigurat će se time što će se provoditi ukorak sa agendom za 2030. za održivi razvoj, sa Pariškim sporazumom i Europskim konsensusom o razvoju te agendi 2063 e, e, Afričke unije. Nastavit ćemo i dalje raditi na ekonomskoj integraciji, razvoju ljudskih potencijala, mobilnosti i migracijama. Tematski osim bavljenje pitanjima klimatskim promjenima i zaštitom okoliša, očekujemo fokus na digitalizaciji, jednakosti spolova, što su glavni motori daljnjeg razvoja. Razvoja nema bez solidnog, čvrstog upravljanja, poštovanja ljudskih prava, vladavine prava i demokracije. Stoga, nastavit ćemo s našim trudom da ostvarimo rezultate u tim područjima zajedno uz borbu za mir, sigurnost i protiv ekstremizma. Zaključno, ali izuzetno važno, želimo tješnje surađivati s afričkim partnerima na multilateralnom sustavu koji se temelji na propisima koji se sve više i više dovodi u pitanje. Ključni prioritet u mojem mandatu bit će, i za to ću se pobrinuti, da provedba ove strategije uistinu ide u korist moći koju vi predstavljate. Mladi ljudi, uključujući i mlade žene, također moraju osjećati vlasništvo na tom strategijom. Rade na novom ambicioznom okviru već je započeo i na političkoj i na stručnoj razini. U međuvremenu neprestano se trudimo da osiguramo osjećaj vlasništva nad tom strategijom i među institucijama i među državama članicama kao i kod afričkih partnera i organizacija civilnog društva u Africi, posebice kod mladih. Održat ćemo sastanak kolegija 27. veljače u Etiopiji i ministarski sastanak u svibnju. Oba ova događaja bit će ključne prilike za dijalog s našim afričkim partnerima. Moja namjera da u veljači putujem u Afriku um, i um, također da to učinim i u ožujku nešto je što će nadam se pružiti mi priliku za obuhvatne konzultacije. Početkom ožujka imati e, imat ćemo gotov dnevni red E, za ove događaje i to će zapravo konkretnije pokazati na čemu namjeravamo raditi s dionicima. Uvažene zastupnice i zastupnici, radujem se našoj raspravi i tome što ću imati prilike čuti vaša stajališta o tome što su glavni prioriteti za e, obnovljeno obuhvatno partnerstvo između EU-a i Afrike. Hvala lijepa gospođo povjerenice. A sada u ime EPP-a Hildegard Bentele. Izvolite, minuta i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Sad razgovaramo o novoj strategiji za Afriku, a komisija se izričito definirala kao geopolitička i zato radi na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i suzbijanju migracija i klimatskih promjena. Trebamo zaključiti također i novi sporazum e, iz Kotonua i e, imamo novi zeleni plan e, i također nam treba nova slobodno trgovinska zona u Africi. To je okruženje u kojem će se naći ova nova strategija. Ja smatram da Europska unija i zemlje e, članice trebaju iskoristiti sve raspoložive instrumente i također izvući pouke iz prošlosti, što znači da se trebamo usredotočiti na pravedne trgovinske odnose i e, mogućnosti obrazovanja, demokraciju i promicanje e, vladavine prava, zatim jačanje i osnaživanje žena i djevojčica i također uključivanje lokalne i regionalne razine svega toga mora biti cilj to da svaki Afrikanac i Afrikanka ostvari vlastiti život u vlastitoj zemlji, a da ne napušta ovu regiju sa strane Europske unije i sa strane e, Afrike treba ostvariti odgovarajuće partnerstvo koje će e, snositi također i svoje odgovornosti. Manfred Weber je jasno rekao prošle godine da je najveći prioritet za nas upravo odnos sa Afrikom. I stoga želim reći da je u ovom sazivu bitno postaviti eh, odnos između Europske unije i Afrike na nove temelje. A sada za socijaliste i demokrate dajem riječ Udu Bulmanu. Minutu, izvolite. Gospođo povjerenice, poštovani kolege, Drago mi je vidjeti vas na tom mjestu i također eh, drago mi je vidjeti da unosite i novi duh u svoj rad. Europa i Afrika su partneri. I zajednički trebamo riješiti u budućnosti zajedničke probleme ili ćemo oboje propasti. Također trebamo imati u vidu i rezultate partnerstva, no uz to ne smijemo provoditi kratkoročne interese, nego ostvariti jedno partnerstvo za zajednički rast i za dobro obrazovanje. Djevojčice moraju moći ići u školu kako bi pomogle svoje zemlje. Treba zdravstvenu skrb za tve, također bolju zapošljivost radne snage kako bi osnažili afričke zemlje i ostvarili održiva društva i u Europi i u Africi. To je naš zadatak i tome ćemo pridonijeti svim snagama. Hvala lijepo. Hvala. A sada u ime Renew Europe dajem riječ Šarlu Gerensu. Izvolite, imate minutu i pol. Hvala, gospođo predsjednice. Kongo je prva frankofona zemlja na svijetu. Među jezicima koji se najviše govori u Africi su portugalski, francuski i engleski. Ujedinjena kraljevina je jedan od velikih partnera, trgovinskih partnera Afrike. Mi kao Europska unija imamo već vrlo tjesne odnose, bliske odnose sa Afrikom i to se pokazalo do sad e, prilično kontraproduktivnim, barem naš dosadašnji pristup. Ono što nam treba je jedna obuhvatna razvojna, sigurnosna, ekonomska i trgovinska strategija. Prava strategija takvog tipa mora imati jasne ciljeve koji će biti ostvareni u određenim rokovima i također mora sadržavati način na koji će ciljevi biti ostvareni. Također mora na neki način E, omogućiti da se na terenu e, provede strategija, metoda koja je 1970. E, godina omogućila i Europskoj uniji da se razvija. U Africi sasvim je jasno razvoj treba biti vođen od strane samih Afrikanaca, ali isto tako vidimo da postoje druge zemlje poput Rusije koje sve više grade veze sa ovim kontinentom na vojnoj, strateškoj, ekonomskoj razini. Zašto nemamo jedan zajednički jedinstveni sigurnosni pristup koji će omogućiti da Afrika među ostalim e, sudjeluje u radu Vijeća sigurnosti UN-a? Zašto ne poduzimamo zajedničke korake vezano uz klimatske promjene? Što čekamo da u konačnici pokrenemo jednu trgovinsku razmjenu koja će omogućiti zonu slobodne trgovinske razmjene između Afrike i e, Europske unije. Afrika eh, mora moći iskoristiti naša iskustva i našu stručnost što se dosad ne čini. Hvala. Za ide gospođa Bild. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Nije slučajno što u ovo vrijeme Brexita Ujedinjena kraljevina odlučuje organizirati sastanak na vrhu između Afrike i Ujedinjene kraljevine. Europska e, unija sada je izgubila e, Ujedinjenu kraljevinu koja je bila diplomatski, ekonomski i trgovinski saveznik Afrike. E, Rusija, Japan, Kina također e, žele e, osnažiti svoj interes. Ujedinjena kraljevina sastala se s liderima tih e, zemalja, uključujući i Justina Trudeau iz Kanade. Vrlo je jasno da moramo iskoristiti kapital političkog upravljanja koji je izgrađen s godinama u Africi. Međutim, ono što najviše konsternira to je zapravo ova migracijska kriza koja je ključna za Europsku uniju. Traži se među ostalim i proširenje programa Erasmus, iako znamo da ćemo tako otvoriti nove migracijske tokove za Afrikance. Europska unija sada je spremna ponovno raditi na rješavanju propasti sporazuma iz Kotonua, a kasnije više od desetljeća. Hvala. A sada u ime zelenih dajem riječ gospođi Hetzberger Fofana. Izvolite. Partnerstvo između EU-a i Afrike temelji se na zajedničkoj strategiji koja stavlja naglasak na novu suradnju u političkom području. E, temelji se na e, jednakopravnom položaju i e, pregovorima. Novi sporazum koji je u samoj srži ovog strategije je zaključen u Abidžanu 2017. godine na razini šefova i vlada i rečeno je da je ta strategija strategija koja počiva na četiri prioriteta. Investicije u ljudske potencijale, otpornost, mir, i dobra upravljačka strategija koja omogućuje dugoročni održivi razvoj te migracijska politika. Važno je razmišljati o tim prioritetima i važno je odvojiti se od tog paternalističkog pokroviteljskog pristupa koji je do sad bio tipičan za Europsku uniju u odnosu na Afriku. Sve su to novi aspekti ove strategije. Ta nova strategija uz podršku Europske komisije ipak za sobom povlači čitav niz pitanja. Kako će se iskorijeniti siromaštvo? Kako ćemo E, ukloniti velike prepreke e, razvoju i kako ćemo dati perspektivu mladim djevojkama i ženama koje čine 60% afričkog stanovništva. Hvala lijepa. U ime ECR-a riječ ima zastupnica Višnjevska. Hvala, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Iza svega, gospođo povjerenice, treba nam e, nova strategija za zemlje AKP-a, gdje nailazimo na velike izazove koje proizlaze iz migracijskih e, tokova. Mladi ljudi napuštaju Afriku i druge zemlje jer nemaju pristupa obrazovanju, osobnom razvoju i dostojanstvenom životu. Dakle, trebamo potražiti odgovore na sljedeća pitanja. Što treba mladima iz zemalja AKP-a? Iznad svega kvalitetno obrazovanje. Najbolje ulaganje je ulaganje u obrazovanje. Ograničen pristup obrazovanju predstavlja pravu preproku u gospodarskom rastu i eliminiranju siromaštva. Trebamo dakle uložiti sredstva u obrazovanje što će pomoći i mladima da osnuju poduzeća. Trebamo im dati pristup mikrokreditima, a Europska unija bi trebala uvesti jednostavan mehanizam koji će omogućiti mladima osnivanje vlastitih poduzeća u vlastitoj zemlji. Oni trebaju moći iskoristiti prilike koje postoje u vlastitim zemljama. Hvala. Hvala u ime kluba GOE NGL. Riječ ima zastupnik Urban Krespo. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam lijepa. Očito je da Evropska unija e, treba novu strategiju za Afriku. No problem je, čini se, to što Europi treba jedna strategija koja će odgovarati multinacionalnim kompanijama, a ne e, afričkoj nacionalnoj većini. Nemojmo se zavaravati, migracije, sigurnost, trgovina ili ulaganja su zapravo geopolitički program Europske unije. Ono što Afrika i Europa trebaju jest trajan odnos koji će se temeljiti na ljudskim pravima, e, društvenom razvoju i e, općenito ekološkoj održivosti. Stoga to ne mogu biti alati e, nekih većih interesa, već Umjesto toga moramo zaokrenuti priču, odnosno zaokrenuti vlastite politike za 180 e, stupnjeva kako bismo e, zapravo krenuli e, provoditi jednu pravednu ekonomiju. I započnimo stoga sa Afrikom. Na taj način možemo zatražiti